Panajotova. Zahvaljujem vijeću i gospođi Panajotovoj. Rasprava je ovime završena. U skladu sa člankom 137. stavak 2. poslovnika parlamenta dobila sam zahtjev odbora FAM za sastavljanje jednog mišljenja o rodnoj jednakosti na tržištima rada unutar Europske unije koje će gospodarski socijalni forum provesti ukoliko ne dođe ni do kakvih prijegovora koji će ispuniti odgovarajući prag unutar nadolazećih 24 sata, smatrat ćemo da je ovaj zahtjev za konzultacijama usvojen, a u suprotnom bit će podnesen na glasanje. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to su izjave vijeća i komisije. o primjeni međunarodnih standarda u Španjolskoj za definiranje seksualnog nasilja u svjetlu nedavnog slučaja Lamanada. Zamolit ću gospođu Jotovu da nam se obrati. Hvala. Činjenice kojima večeras raspravljamo